mjesta, raste i investicije. E, predsjednik Juncker ima riječ. Gospodine predsjedniče, dragi kolege, uvaženi članovi parlamenta, dame i gospodo. Ja sam ušao u ovaj dom prije mjesec dana i obećao sam e, prezentirati moj e, program prije e, Božića. E, mjesec dana prije Božića i evo tu sam da ispunim obećanje. To radim ovdje u Europskom parlamentu jer je ovo institucionalno mjesto gdje se moraju događati važni događaji. Danas Europa okreće stranicu. Nakon mnogo godina borbe da e, povrati fiskalnu vjerodostojnost i potiče reforme. Danas dodajemo četvrtu e, točku ovog začaranog kruga. Imamo realistični plan ulaganja za Europu. Mi trebamo jedan snažan početak, a danas komisija e, će se odvažiti na taj skok i ulaganje u Europi E, to znači mnogo više od brojki projekata i novca, e, propisa. Radi se o ljudima, uglavnom o onima e, među našim sugrađanima koji su nezaposleni. Trebamo poslati poruku građanima Europe i cijelome svijetu. Europa se vratila u poslovni svijet. To nije trenutak da gledamo unatrag. Ulaganja to je budućnost. Nikad ne smijemo e, zaboraviti e, žrtve koje su e, građani Europe pridonijeli posljednjih šest godina u vremenima krize. Moramo nastaviti otvaranjem tržišta reformama. Inače gospodarstvo neće funkcionirati. Potrebni uvjeti za rast. Da, Trebamo strukturne reforme, trebamo modernizirati i sačuvati socijalna e, e, socijalno gospodarstvo. Fiskalna odgovornost je potrebna, e, treba povratiti vjerodostojnost i vjerodostojnost javnih financija. Sada trebamo potaći ulaganja. Ne može drvo rasti samo na zemlji ulaganja znači navodnjavanje e, drveća. Europska komisija ima tri komponente za e, gospodarski uspjeh. E, to, te komponente nisu jedna u suprotnosti s drugom. Sve daju jednu poruku da Europa nudi budućim generacijama i svijetu E, dobru budućnost za radna mjesta, rast i ulaganja. Zašto to radimo? U prvom redu jer ne samo smo suočeni sa e, e, plafonom za ulaganja. Kad govorimo o ulagateljima, svi se slažu da Europa je dobro mjesto za ulaganja, ali kad pogledamo cifre, brojke, one e, nam e, pričaju drugu priču. Ulaganja su pala e, na 370 milijardi ispod povijesnih normi. Ulaganja se događaju u SAD-u, na primjer, a Europa za, zaostaje. Zašto ulagatelji nemaju povjerenja u Europu? Drugo, i suočeni smo sa e, pa, velikim paradoksom e, bez obzira na likvidnost e, tržišta novca ulaganje ne raste u Europi i treće je naša javna sredstva su pala imamo veliki javni dug koji je porasao na ogromne cifre u samo devet godina za 60%. E, on iznosi u prosjeku 50% europskog e, bruto e, domaćeg proizvoda. Javna izdavanja se moraju koristiti mnogo pametnije za financiranje škola i e, socijalne ustanove, a ne za otplatu duga. Danas e, odgovaramo na ove patologije i e, koncentriramo se na stvarnu ekonomiju. To nije vrijeme za nacionalne političke ili ideološke činjenice. To je vrijeme za ekonomski i politički konsenzus kako bi se Europa vratila na put rasta. Trebamo takozvani svjež novac, ali e, što zaista trebamo je novi početak, nove e, investicije. Drugim riječima, ne trebamo više duga. Nacionalni proračuni su već napeti. E, moramo uskladiti proračune. Ne možemo ulaziti u nove dugove. Nećemo izdati našu djecu i unuke i e, ponovno se zaduživati. A, a oni će te dugove morati plaćati. Nećemo izdati korijene e, pakta o stabilnosti i rastu. E, to nam neće vratiti vjerodostojnost. Države članice i njihovi doprinosi neće biti uzeti u obzir u paktu za stabilnost i rast moramo uspostaviti dobar sustav moramo dobro koristiti e, javni novac da dodamo dodatni kapital e, svaki euro koji se mobilizira mora dovesti do novih ulaganja do novih radnih mjesta trebat ćemo e, pažljivo pogledati projekte destinacije za nova ulaganja. E, one moraju biti privlačne, one moraju biti u skladu sa e, ekonomskom stvarnošću, a ne političkom oportunošću. Novac koji danas nudimo e, dolazi povrh onoga što već postoji povrh 630 eh, eh, milijardi koje imamo u strukturnim fondovima na nacionalnim i regionalnim razinama. Europska investicijska banka je već mnogo učinila na tom području. Nakon eh, povećanju kapitala od 10 milijardi Europska investicijska banka daje 180 milijardi stvarnoj ekonomiji. To dolazi povrh svih postojećih programa koja već ulažu u infrastrukturu investicije i mala i srednja poduzeća u Europi. A najvažnije e, to dolazi povrh toga što države članice mogu učiniti da sami sebi pomognu jer one moraju također poticati ulaganja, bolje koristiti javna sredstva za strukturne reforme. Da objasnim moju viziju odakle će e, doći e, taj novac. Imam viziju e, školske djece u Solunu koju idu u razrede bez kompjutera. Europske bolnice E, e, bolnice se moraju opremiti najnovijim aparatima moramo imati nova sredstva prijevoza elektrificirati prijevoz kućanstva poduzeća moraju se koristiti tehnološkim napretkom i oni e, upravo zovu za djelovanjem energetski sektor se mora povezati mrežama i tržištima mora se integrirati trebamo obnoviva sredstva energije, moramo diversificirati izvore energije. Prometni sektor mora modernizirati infrastrukturu, smanjiti zakrčenja u prometi. Naš okoliš treba bolje recikliranje otpada. Trebamo e, dalekosežne E, programe moramo imati nove e, centre za skladištenje podataka moramo investirati u obrazovanje i inovacijske sustave koji često nemaju dovoljno novaca e, imaju manje novaca nego znači ključni konkurentni Moramo E, tu se, e, o tome se radi u e, socijalnom tržišnom gospodarstvu. To je izazov na ovu generaciju. Kako će se to odraziti u stvarnosti? Neće novac pasti s neba. Nemamo strojeve za tiskanje novca. Moramo nabaviti novac pa stoga uspostavljamo novu arhitekturu koja će to omogućiti. Ključ je da povećamo kapacitet za podnošenje rizika kako bismo povećali investicije. Naš plan ima tri stupa. Prvo stvaramo novi europski Front za e, strateške investicije e, jamac je javni novac iz europskog proračuna i Europske investicijske banke. 315 milijardi e, eura će se mobilizirati u sljedećih pet godina. Neki kažu da to nije dosta. Moram vas podsjetiti da je to najveći napor u nedavnoj povijesti da aktiviramo novi proračun i dodatne e, dodatna ulaganja bez promjene pravila. Neki od vas brinu za učinak na istraživanje i e, razvoj. E, horizont 2020 da će se pretaći u nove proračunske linije ali to nije istina. Svaki euro iz ovog programa koji će se uplaćivati u fond eh, će stvoriti 15 eura za istraživanje i istraživačke centre. Ne prelijevamo samo novac iz jedne posute u drugo, već maksimiziramo učinak. Eh, eh, ako to pametno radimo, onda će učinak biti još veći. Gospodine predsjedniče, dame i gospode, druga komponenta našeg programa je sljedeća. E, stvorit ćemo e, vjerodostojnu e, projektnu liniju, imat ćemo program za tehničku pomoć i ulaganja koji će poticati projekte za rast od europskog značenja. To nije post posao političara da izabiru projekte. To moraju raditi stručnjaci koji imaju potrebno iskustvo i know-how i to mogu dobro raditi. Stoga će imati jedan odbor za ulaganja e, koji će se sastojati od stručnjaka koji će e, pažljivo analizirati svaki projekt u smislu njegovih e, potencijala. A treća komponenta je ambiciozni plan stvaranja privlačne Europe za ulagatelje to je od egzistencijalne važnosti i stoga treba smanjati birokraciju i e, količinu propisa e, to se ne radi se samo o financijskoj razini e, radi se o pravilnom okviru na području propisa europska investicijska banka je u posljednjih nekoliko godina imala odlične rezultate i ona će biti središnji partner u ovom novom programu ulaganja. Oni će biti stvarno u to uključeni. E, triple aid banaka e, e, ne plašiti se rizika. To je naš adut koji moramo koristiti za Europu. Bez Europske investicijske banke to E, ne bi bilo došlo do ovog investicijskog programa. Stoga se zahvaljujemo e, predsjedniku banke Werneru Hoyeru za odličan, e, odličnu suradnju u posljednjih nekoliko tjedana i mjeseci. Komisija radi tri tjedna pa možemo predstaviti naš investicijski eh, program. Werner Hoyer i ja smo već prije mog izbora za predsjednika razgovarali o toj temi i razmijenili mišljenja i stoga sam mu jako zahvalan za njegove savjete i eh, jako smo počašćeni njegovom prisutnošću ovdje. Imamo još nekoliko važnih koraka pred nama ali e, u to se odmah moramo upustiti jer e, stojimo na početku. Stoga pozivam sve vas e, da vratimo Europu na put jako rasta. Države članice moraju pridonijeti fondu i time povećati polugu učinka moramo potaći ulaganje u Europskoj uniji. E, imamo svaki euro koji se ulaže ovaj e, e, fond će donijeti, oploditi se u 15 eura. Moramo analizirati javne proračune na osnovi pakta za stabilnost i rast. Zašto trebaju e, države članice plaćati ako nisu sigurne e, da će e, to imati povoljne učinke na njihove zemlje. Jednostavno, više rasta u Španjolskoj je dobro za veći rast u Francuskoj. Veći rast u Francuskoj je dobar za veći rast u Italiji. Veći rast u Južnoj Europi je dobar za rast u Saveznoj Republici Njemačkoj moramo spoznati da smo mi sudbinska zajednica i moramo biti solidarni sa svim državama članica u ovim predviđenim ulaganjima od 315 milijardi e, eura ne radi se o gornjoj granici ako se fond dokaže a to će on sigurno učiniti onda možemo ići iznad te svote Eh, kako u Europskom parlamentu eh, i u vijeću mi trebamo eh, snažnu potporu za ovaj program ulaganja za njegov sadržaj, izgradnju i ciljeve. U Europi trebamo koaliciju ljudi koji su spremni na ulaganja. Gospodine predsjedniče, dame i gospodo. Dame i gospodo, Nadam se da će ova skupština usvojiti što brže usvojiti ovaj paket. Ovaj fond mora postati operativan do lipnja iduće godine kako bismo mogli početi donositi rezultate. Europski parlament je ključan partner kako bi pomogao Europi da se vrati na put razvoja. Mi kao komisija bit ćemo odgovorni pred vama mi smo predstavnici ovog, predstavnici ovog novog fonda, redovito vas moraju obavještavati o aktivnostima fonda. E, također, e, potpredsjednik i članovi komisije koji su zaduženi za različite aktivnosti e, fonda kao i predstavnici Europske investicijske banke redovito će vas izvješćivati baš kao i nadležni povjerenici. No, želim biti jasan. Nama je potrebna politička podrška. Nama nije potrebna politizacija plana, nisu nam potrebne političke igre s ovim projektima. nisu nam potrebne želje popis lista država članica. Potreba nam je test vjerodostojnosti koji će biti dobar za E, za e, privatne investitore. Potrebno nam je iskustvo i ekspertiza naše Europske investicijske banke. E, fond neće biti banka. Nama je potreban fleksibilan mehanizam Nama je potreban mehanizam koji će se jednostavno koristiti, koji će biti jednostavan za korištenje za investitore i javne vlasti. To je mehanizam koji se može razvijati kroz vrijeme. Taj mehanizam ne bi trebao biti ograničen na, sektorske, na sektorski način ili neki drugi e, ova struktura treba jamčiti odgovornost Ovaj mehanizam trebao bi biti usmjeren prema zemljama koje su najviše patile od krize. Mi ovdje sada predlažemo nešto što se ne može ostvariti bez Europske unije. Mi ćemo preuzeti svoje odgovornosti u komisiji i djelovat ćemo. Pozivam sve vas da učinite isto i da pokažete da ste spremni ući u ovu igru. Već vam sada mogu reći, ako naš plan bude funkcionirao, a funkcionirat će, onda ćemo ga ponoviti u godinama 2018. i 2019. i 2020. Gospodine predsjedniče, ovo je zapravo investicijska ofenziva čiji je glavni cilj optimalizacija naše gospodarske politike. Usredotočeni smo na dugi rok. Želimo trajno europsko ulaganje za otvaranje radnih mjesta. Također ciljeno želimo djelovati na mala i srednja poduzeća koja su zapravo generatori radnih mjesta kako bismo potaknuli gospodarski rast. Dame i gospodo, ulazimo u strukturne reforme s potpunom fiskalnom odgovornošću koristeći se investicijskim instrumentima. Mobiliziramo se na svim razinama e, vlasti i to je zapravo dio slagalice koji nedostaje. Još uvijek ćemo se hrabro oduprijeti e, svim izazovima i držati se e, ova tri stupa e, novaca, instrumenata i mogućnosti e, koje će nam pružiti e, priliku da investiramo. Trenutačno smo u fazi stagnacije, ali još uvijek možemo postati epicentrom ulaganja. Da, Europa može napredovati, da, europski socijalni model može preživjeti idemo u pravome smjeru i kada krenemo u pravome smjeru nema vraćanja na staro. Hvala. Hvala lijepa gospodine Juncker. E, sada za investicijsku banku riječ ima gospodin Hoyer. Hvala lijepa gospodine predsjedniče. Hvala na časti što smijem govoriti ovdje u parlamentu i predstaviti vam program ili to jest komentirati program e, komisije. Ja ga podržavam. Mi podržavamo plan predsjednika Junckera. Moramo donijeti potrebne odluke u organima banke u sljedećim tjednima i mjesecima. I onda će to dovesti do prezentiranja programa u odboru za financije i gospodarstvo u prosincu. Mi smo opredjeljeni da e, popunimo rupu u ulaganjima u Europi. E, banka je izvršila studiju o tim prazninama u ulaganjima. Svjesni smo da sada već sedam godina Europa zaostaje za investicijskim brojkama iz 2007. za najmanje 15 do 20% i to e, stalno traje. E, Europa već 15 godina nema dovoljno e, e, inovacija. E, naši konkurenti su u tome mnogo bolji. Ako se usporedimo s najboljima, mi stalno zaostajemo za njima 1,5% godišnje u istraživanju i razvoju. Stoga treba poduzeti akciju. Predlažem Ekofinu da u prvom redu e, napravi jednu studiju da li e, tvrdnja da ulaganja nema, da e, prilike za ulaganja ne postoje, da li je to zaista točno. I to je pokazalo, ta studija je pokazala, projekti postoje, ideje postoje, a projekti moraju postojati. Ostaje pitanje zašto se ove praznine ne popunjavaju e, zašto privatni sektor ne popunjava te e, praznine koje su prepreke ako je to riziko onda to treba riješiti ako je to na e, strani propisa ili zakonodavstva onda je predsjednik komisije odlučan da i to riješi a i pitanje povjerenja koje je bitno za bitno koje ulaganje u Europi. Stoga moramo uh, napraviti jednu sekvencu uh, tih praznina, razloga za te praznine i onda pitanje instrumenata koji se mogu koristiti. Uh, možemo pogledati povijest krize od 2007. Europska banka je dala 500 milijardi e, e, za investicije, a sljedeće godine ćemo imati 180 milijardi za nove investicije. Nisam bio siguran 2012. da ćemo e, to moći postići, ali sada kad se vratim sljedeće godine u prosincu e, mislim da ćemo čak preći i nadići taj cilj. E, prije krize e, krediti su se financirali iz javnih sredstava. Kapacitet za javno trošenje se sad, je sada smanjilo i nemamo dovoljno investicija, nemamo dovoljno konkurentnosti E, za razliku od SAD-a kod nas likvidnost više e, nije problem imamo novce za projekte e, međutim tržište pokazuje nevoljkost da se upusti u rizik a mala i srednja poduzeća ne funkcioniraju dobro jer ne postoji dobri uvjeti za njihov rad E, a tu su e, zapravo velike razlike između država članica. Izuzetno je važno uhvatiti se ukoštac s tim propustima na tržištu i ulagati u visoko isplative infrastrukturne projekte. To je nešto što će biti sastavni dio investicijskog plana koji je predsjednik komisije upravo sada predstavio. Predložit ću Europskom vijeću i Ekofinu da, da EIB da 5 milijardi eura Europskoj inicijativi, a to zajedno sa 16 milijardi koje će doći iz proračuna Europske unije što naravno parlament i vijeće trebaju potvrditi, onda biti puni iznos. Novi prijedlog također također traži od Europske investicijske banke da ulaže u rizičnije kapitalne projekte. 2015. godine počet ćemo isporučivati te rezultate i to je prednost. Ja sam naime svjesan da ste vi ti koji će trebati donijeti ključne odluke, kao što će i vijeće trebati donijeti ključne odluke, što znači da će trebati malo vremena da e, infrastruktura zapravo dođe na svoje mjesto kako bismo mogli e, rano u 2015. godini, dakle početkom 2015. godine da dati rezultate rezultate. E, ovaj angažman je zapravo angažman koji neće smanjiti angažiranje Europske investicijske banke izvan Europske unije. 10% našeg poslovanja usmjereno je na prostor izvan Europske unije i radi se o nama kao o nužnom partneru koji podržava Europsku uniju u e, ishođenju i postizanju ciljeva u energetskoj politici i izvan Europske unije. To je također ključno za oslobađanje e, nove tranše investicija u Europskoj uniji. Europska investicijska banka je svjesna da se ne radi o srebrnom metku, da se zapravo radi o konkretnom doprinosu koji je usmjeren na rješavanje najhitnijih europskih potreba i ako učinimo sve kako treba, zaista možemo ostaviti traga. Hvala gospodine predsjedniče. Hvala lijepa. Hvala lijepa gospodine Hoeru. Sada imamo e, predsjednika Webera, predsjednika Pučana. E, predsjedniče e, komisije, predsjedniče parlamenta, dragi kolege. Mi smo dali obećanje, predsjednik Juncker i mi smo obećali da ćemo građane uključiti u ovu raspravu. E, stoga e, podcrtavam ono što je rekao predsjednik Juncker, ne govorimo o apstraktnim stvarima, već o nezaposlenima ljudima Europe, to su praktični problemi. E, ja bih iskazao komisiji zahvalu što već danas imamo prezentiran ovaj program koji nam je obećan, Moram reći da je e, predstavljanje investicijskog paketa nakon jučerašnjeg e, zaključaka to je opet jedan pozitivan signal da se to dešava u parlamentu. Pučani e, su imali nekoliko središnjih točaka u svojim raspravama Privatni kapital i mobilizacija privatnog kapitala je bolja od novog zaduživanja. E, e, zahvaljujem se za ovu, ovaj moto better spending, bolje trošenje, pametnije trošenje aktiviranje privatnog kapitala je pri tome od ključne važnosti. Europska investicijska banka, e, ova metoda koju sad primjenjujemo, imamo nekoliko pitanja. E, pitanje substituiranja, e, da li već isfinancirani projekti, da li oni ulaze u paket, to ne bi ništa donijelo Eh, privatni kapital eh, eh, mora stvarati nova ulaganja. Tu treba pojasniti još nekoliko pitanja. U komisiji su otvorena još neka pitanja. Projekti, o njima odlučuju stručnjaci, ali kriteriji koji će se to tu primjenjivati. Okvir se mora stvoriti politički. A za vijeće moram reći ide ideja mobilizacije privatnog kapitala pozivam vijeće da nam da, da makne blokadu za 2015. trebamo stabilni proračun kako bi se ovaj plan ostvario to su točke koje mi vidimo koje trebamo sada rješavati E, drugo e, što je važno za pučane, dame i gospodo, jeste da novac sam e, po sebi ne rješava probleme. To je već predsjednik Juncker jasno rekao. Dragi kolege, ulagatelji će doći u Europu, recimo u Portugal, u Irsku, mi smo bili u, um, Litvi prošli tjedan Tamo se investira jer su tamo provedene strukturne reforme u prošlim e, nekoliko godina. E, društvo se mora promijeniti, stoga trebamo hrabrost za ove strukturne reforme. Mi u Europi, ako se radi od potpori e, za vlastiti kapital, za konkurentnost, za unutarnje tržište, E, moramo potaći unutarnje tržište, nemamo digitalno unutarnje tržište. To je naša zadaća u Europskoj uniji i e, u državama članicama. Recimo Italija, ako sudski procesi tražu tako dugo, onda se ne moramo čuditi da postoji nepovjerenje. Ako planiranje traje e, mjesecima i godinama, onda E, se ne treba čuditi zašto nema ulaganja. Svi moramo dati doprinos. A treća točka koja je važna za stvaranje ulaganja na našem kontinentu, što je za nas važno, je e, stabilitet, e, stabilnost proračuna. To je potrebno za rast. Ako iz ako uh, uh, tržište izgubi povjerenje u stabilnost proračuna to bi bila najveća šteta za moguća ulaganja u Europi i stoga trebamo vjerodostojnost uh, predsjednik Juncker nam je dao uvjerljiv prijedlog kritičari koji se već sada javljaju za riječ molim da nam date konstruktivnu kritiku u Europi e, imamo često problem da kad neko dođe s prijedlogom onda uvijek čujemo one problematičare koji samo ističu probleme e, ali treba pozdraviti e, projekte a ako imaš bolju ideju onda je daj daj tu bolju ideju Stoga vas molim za konstruktivnu kritiku, za optimizam koji trebamo u, na ovom području, dragi kolege i kolegice. E, za vijeće moram dodati, ako e, se, govori o pripremama za rad vijeća u prosincu, e, mora se reći da Europa se drži svojih obećanja. Ako ako e, imamo 318 milijuna, e, milijardi eura, ako netko traži e, više, može svaka država članica dati više novca. Područje je otvoreno. Stoga podupiremo prijedlog programa komisije i predsjednika Junckera. Danas je dobar dan za Europu. Hvala. za e, klub zastupnika socijalna, lista i demokrata gospodin Pitela. Hvala, lijepa gospodine prije pet godina komisija i Barozo imali su e, moto održivost ali gospodin Juncker se sada odlučio osloniti na Europski parlament. Naime, prezentacija je pokazala da je došlo do promjene paradigme. Razgovor sa e, građanima, investitorima, novinarima, mislim da je sasvim jasno, čak i ako zanemarimo tehničke pojedinosti, da smo se zapravo E, pomaknuli, da smo krenuli u novu eru i da imamo e, novi slogan investicije, rast, e, radna mjesta. To je sada glavni slogan i mislim da je sjajno da ste na sebe preuzeli ovaj poduhvat. Socijalisti i demokrati su vam iskazali potporu kao predsjedniku upravo pod tim uvjetom da učinite to što ste rekli i promjena smjera na koju danas ukazujete zapravo je ishod i naše političke borbe. Metodologija se također promijenila. Ne govorimo više o dogovorima iza zatvorenih vrata, ne govorimo više o dogovorima između e, predstavnika vlada. E, Europski parlament će sudjelovati u potpunosti i nema više povratka na staro. Želimo zapravo stvoriti jedan efikasan instrument, to tražimo već mjesecima. Izuzetno je važno da Europska investicijska banka igra u toj cijeloj priči proaktivnu ulogu, to već jako dugo tražimo i da podrži rizična ulaganja. To zapravo znači da morate imati javni financijski temelj. Nas zapravo ne zanima ono što kažu agencije za kreditni rejting, zanimaju nas životi građana. vrlo je važno ocijeniti investiciju temeljem broja otvorenih radnih mjesta. To je ono što je sastavnim dijelom i našeg prijedloga e, koji smo iznijeli gospodinu Junckeru. Želimo investicije koje će postići nekakve rezultate, a ne lake investicije. Sasvim iskreno, gospodine predsjedniče, mislim da ste danas napravili prvi korak e, na pravome putu, ali pred vama je još dug put. Trebaju nam jasni prioriteti. Građani moraju znati na što se troši novac poreznih obveznika. Također treba doći do energetskog prijelaza i klimatske promjene. To su ključna pitanja. Klimatska promjena predstavlja vrlo važan rizik za naše društvo i vidimo da imamo zapravo pred sobom vrlo velike izazove što znači da se ne možemo upustiti u stranačko politikanstvo, već se moramo usredotočiti na ozbiljan održivi razvoj. O tome se radi. Europska civilizacija zapravo nije samo povezana uz Kasandru i izloguke proročice. Moramo se okrenuti budućnosti i i ne smijemo gubiti niti sekunde. Moramo izdvojiti prioritete, moramo krenuti sa stvarnim investicijama, moramo osloboditi sredstva koja će dati maksimum. Mi bismo voljeli da se koristi više javnih sredstava, željeli bismo da bude više kapitala u srži ovog projekta, ali mislimo da je ova brojka dobra brojka za početak. Ono što zapravo trebamo učiniti jeste na početku ohrabriti države članice da daju svoj doprinos ovom investicijskom planu. Jedna stvar je vrlo jasna. Doprinosi država članica ne smiju ići ruku pod ruku sa dugom i deficitom. Mislim da je sasvim jasno da je nužna proračunska fleksibilnost da bismo na neki način raskrstili sa ovim tabuom nefleksibilnosti paketa. E, radi se o tome da pristup mora biti fleksibilan. U politici morate primjenjivati pravila, ali trebate to činiti na e, jedan pametan način. E, mi nismo ovdje zato što je netko želio poslati skup računovođa da radi u e, Strasburu. Mi smo političari, nismo računovođe. Trebamo fleksibilnost kako bismo zaista odradili ove mjere u potpunosti, a ne samo napola. Trebaju nam ključna javna ulaganja koja idu u smjeru podrške europskih projekata kako se ne bi dogodilo zapravo da se svi projekti stavljaju pod kapu europskog e, stabilizacijskog pakta neki kažu da nam je ovo zadnja šansa ne znam je li tome tako ali znam da definitivno vrijedi probati ne bismo se trebali naći u situaciji e, da propustimo ovu priliku i stoga ćemo mi dati potporu vašem prijedlogu i kao što ste rekli to je nešto što bi se nastavilo sljedeće tri godine. To će imati našu podršku. Na samome početku ove priče moramo se pobrinuti da težimo pravdi, pravičnosti dijete iz Soluna ili iz Madrida ići će u kvalitetnu školu, poduzeće iz Lisabone bit će globalno konkurentno, naše bolnice bit će modernizirane. Ako želimo sve to, umjerenost nije dovoljna. Trebamo kvalitativni skok, trebamo hrabrost i viziju. Vielen Dank. E Kamal. Hvala lijepa. Sada gospodin Kamal u ime ecr Hvala lijepa gospodine predsjedniče. Gospodine predsjedniče Juncker, kao što znate mi smo okrenuti budućnosti, a ne prošlosti. Moram reći da mi se sviđa vaša analogija s navodnjavanjem. Međutim, kako se pobrinuti da zaista imamo tu kanticu za zalijevanje koja osigurava e, rast? Kako osigurati da nemamo poplavu, već ciljano navodnjavanje koje omogućuje rast? Kako osigurati da se ne radi o privatnom sustavu navodnjavanja koji zapravo nikad ne polučuje rezultate? Trebamo odgovore na neka od tih pitanja. U prošlosti sam razgovarao sa privatnim investitorima i pitao sam ih što ih sprečava, zašto ne ulažu. Već prošli tjedan govorili smo zapravo eh, o tome da jedan potencijalni investitor koji upravlja imovinom vrijednom 600 milijardi funti nije spreman ulagati. Zapravo ga zanima na koji način se pobrinuti da privatni sektor investira. Eh, vlasnici poduzetničkog kapitala kažu da je izuzetno važno da investiraju, ali da žele određenu sigurnost. Bivši njemački industrijalist neki dan mi je rekao i zapravo me je pitao zašto je eurozona toliko bolja u privlačenju ulaganja u usporedbi sa onim e, državama koje nisu članice eurozone. Kad bi barem eurozona bila bolja? ali kao što sami znate to jednostavno nije točno. Zbog čega? Je li zapravo euro taj koji je ključ problema? Međutim, glavni ključ ovoga paketa jest kako otključati snagu ulaganja. Kako se pobrinuti da se ne govori samo o novcu? Kako se pobrinuti da se pobrinemo da zaista imamo reforme o kojima se govorilo kako bismo se pobrinuli da ne propustimo ta ulaganja? Dozvolite da vam iznesem nekoliko primjera. Prije nekoliko godina razgovarao sam sa britanskim poduzećem koje je željelo ulagati u Brindiziju u Italiji. Potrošili su više od 11 godina pokušavajući investirati u energetski terminal. Dakle, radi se o ogromnom infrastrukturnom projektu. Međutim, nakon 11 godina su se povukli zbog birokracije i frustracije. Kako se pobrinuti da ovakva birokracija ne sprečava ulaganja u infrastrukturu? Ili sjetimo se nekih drugih e, primjera. Na primjer, e, zračna luka. Zračna luka u koju je uloženo e, ogromna količina javnih sredstava ta zračna luka još uvijek nije otvorena. Kako se pobrinuti da recimo ulaganje u takve projekte usred ničega e, da nekakve rezultate, istovremeno porezni obveznici su ti koji preuzimaju rizik. Kako izbjeći situaciju gdje privatni investitori E, zapravo ne e, povlače svoja ulaganja i kako se pobrinuti da se sve ne e, prevali na leđa poreznih obveznika. Trebamo, gospodine Juncker, više detalja o ovom investicijskom paketu. Upravo zato privatni sektor trenutačno ne ulaže. Ako dobijemo odgovore na pitanja, možda bismo mogli podržati vaš projekt. Hvala. Za ALDE e, ima riječ gospodin Verhofstadt. Hvala lijepa gospodine Kamal. Moram vam reći da niti berlinsko zračna luka još uvijek nije otvorena, ali to je ista stvar pa nećemo u to ulaziti. Ja mislim da je dobra stvar da danas na stolu imamo ovaj prijedlog. Vaš plan trebao bi e, krenuti sa 1. lipnja 2015. godine, tada bi sredstva mogla biti mobilizirana. Dobra je stvar što više ne govorimo o milijunima, zato što smo pet godina za redom ovdje raspravljali o rastu i govorili o milijunima, o projektima, a ovdje mislim da zaista sad krećemo na pravi put i govorimo ponovno o pravim investicijama, zato što investicijski jaz u Europi je ogroman, radi se o 700 milijardi eura. Od početka krize investicije u Europi pale su za 14%, dok u Sjedinjenim američkim državama investicijska razina je cijelo ovo razdoblje bila vrlo stabilna. Radi se dakle o e, ozbiljnom ključnom pitanju. Moramo iznijeti tri stvari e, moramo e, isporučiti tri stvari ako želimo da ovaj program uspije. Prva stvar, Ovaj investicijski plan gospodine Juncker ne može se promatrati izdvojeno. Mislim da do početka sljedeće godine e, kada zapravo zaživi zakonodavstvo, kada se donese zakonodavstvo, e, trebate zapravo donijeti zakonodavstvo ne samo vezano uz ovo pitanje, već i uz komplementarna pitanja. Druga stvar su strukturne reforme u državama članicama. Gospodin Weber je dao čitav niz primjera. E, tržište rada, mirovine, a što se mene tiče mislim da možemo govoriti i o uvjetovanosti uvjetovanosti jer budimo iskreni koji je cilj zapravo e, pred nama? Koji je smisao investirati u investicije ako same države članice ne učine što je potrebno da bi provale strukturne reforme? Uvjetovanost strukturne reforme moraju biti spremne do početka sljedeće godine ako zaista želite odraditi cijeli paket. Druga stvar koju smatram važnom je sljedeća. Mislim da ovaj program zapravo treba imati još jedan drugi dio koji je okrenut prema tržištima, koji liberalizira i objedinjuje naša tržišta digitalno, energetsko, možemo iznijeti čitav niz primjera. Ne radi se zapravo samo o uspostavljanju interkonekcije između Španjolske i Francuske kada se radi o energiji, ako istovremeno propisi u Francuskoj ne dozvoljavaju primjerice da se ta energija koja dolazi iz Španjolske koristi. E, ako tome ostane tako, onda ova interkonektivnost nema zapravo nikakvoga smisla. Što će to učiniti e, za samo tržište? Ako još uvijek imamo 28 nadzornih tijela na digitalnom tržištu, ko e, koji je smisao cijele ove priče. Za početak, e, učinite nešto konstruktivno za digitalno tržište i nadzor digitalnog tržišta kako bi investicije mogle zaživjeti. I isto tako, kapitalna tržišta, odnosno tržišta kapitala, ako zaista nemamo stvarno objedinjavanje na tržištima kapitala, vaša imovina u Britaniji neće se moći iskoristiti za, na primjer, investicijsko kreditiranje u Italiji. To je put naprijed, to je ono što trebamo, ne treba nam samo ovaj investicijski plan, paket mjera, već istovremeno trebamo e, objedinjavanje propisa koje će dovesti do objedinjavanja tržišta. Ako to ne učinimo, izgubit ćemo mnogo novca. I treća stvar koju želim iznijeti tiče se zapravo funkcioniranja samoga e, fonda. Budimo iskreni, mislim da zapravo nema mnogo manevarskog prostora kada se radi o injektiranju javnih sredstava. Nema javnog novca, postoji samo javni dug, koliko ja znam, barem u ovom trenutku. Dakle, korištenje sustava jamstva je zapravo pravi put. E, sustav jamstva e, za koji ne trebate kapital, e, ne možete zapravo koristiti financijsku polugu na tradicionalan način. Tako da mislim da je sada zapravo ključno pitanje angažirati vijeće. Europski parlament je uz vas jer smo prihvatili vaš prijedlog, ali vijeće također treba biti na našoj strani jer trebamo tih 28 država članica. Ako 28 država članica nije spremno podržati projekt, e, onda zapravo e, ništa neće uspjeti, ali ako uspijete dobiti njihov angažman, onda ćete zapravo imati puno više razini sredstava od 21 milijardi eura koji su sada na raspolaganju. Vrlo je važno da se riješi ovo pitanje na vijeću u prosincu. E, svaka država članica mora sudjelovati u ovakvom sustavu jamstava, to je obveza. Dakle, svaka država članica treba sudjelovati u e, plasiranju ovakvih e, planova u Europi. Zašto ne koristiti porezna izuzeća? Sve države članice mogu pomoći da ovo postane veliki uspjeh. Na primjer, države članice bi barem jednom mogle zapravo izuzeti određena oporezivanja koja bi dala snažan poticaj ovome fondu radilo bi se zapravo onda o velikom skoku ne samo investicijskih javnih investitora, već isto tako mogli bismo se dovesti u situaciju gdje fond ima prinosna ulaganja od 2% bez oporezivanja i zahvaljujući državama članicama i onda bi to mogao biti veliki uspjeh. Evo, time ću i zaključiti svoje izlaganje. Nemojmo da ovo bude samo običan popis želja. E, na Europskoj komisiji jest da preuzme e, odgovornost za projekt kako bi zajedno sa EIB-om e, postao ne, neću reći partneri u zločinu, već partneri u investicijama. Hvala. E, gospodin Papadimulis ima za Ujedinjenu ljevicu riječ. Gospodine Juncker, nažalost, ovaj paket od 300 milijardi eura koji ste nam obećali e, za 15. lipnja, on je prazan to je zapravo samo kapljica vode u moru. Što ste vi nama tu prikazali? 15 e, milijardi e, proračuna Europske unije, 16 milijardi i 5 e, milijardi Europske investicijske banke. Dakle, nema niti jednog eura svježeg novca. I obećavate nam da ćete uspjeti postići učinak pologe. E, sa e, multiplikatorom 1.15. Dakle, tu ne postoji, zapravo niti jedan ekonomista na svijetu koji može vjerovati da će u ovim uvjetima stagnacije ekonomije sa prijetnjom recesije u eurozoni i sa deflacijom e, koja je na obzoru da ćemo uspjeti postići učinak poluge 1.15. Čak i ministri ekonomije koji nas podupiru i koji su u onoj grupi koji kažu živi o paketu čak vam i oni govore da nam je potreban svježi novac čak i on, oni govore da nam je potreban novi svježi kapital povijest gospodarstva kaže da u razdobljima stagnacije u razdobljima recesije ako nemamo javna sredstva velika javna sredstva onda nećemo imati niti oporavak nećemo imati niti rast gospodin Hrhovštat je rekao imali smo recesiju koja je bila ogromna. A u SAD-u je bilo drugčije. Zašto? Zato što su tamo ubrizgali novac, zato što su ondje banke odigrale snažnu ulogu u korist rasta. Vi niste promijenili instrumente, gospodine Juncker. U jednom trenutku vi ste predložili korištenje dijela od tih 15 milijardi E, međutim dobili smo veto na to. Hoćete li nam govoriti o tom prijedlogu? E, govorili ste nam o djeci iz e, Soluna, iz moje zemlje. Vaša politika zajedno sa trojkom je prouzročila tu recesiju od 15%, 60% e, nezaposlenosti kod mladih, 15% stope nezaposlenosti. To je jedna prava humanitarna kriza. Dakle, sve je to business as usual, ništa se nije promijenilo, to je Europa kojom dominira Njemačka i, i mjere štednje. Za zelene ima sada riječ gospodin Lambert. Hvala lijepo gospodine predsjedniče. Čestitam što dolazite eh, iz mjeseca u mjesec eh, da bi nam prikazali nešto što nalikuje investicijskom planu vi želite održati svoja obećanja i na tome čestitam. No, slažemo se s vama da Europa pati od manjka ulaganja, ali treba znati što zapravo podrazumijevamo ulaganjima. Mi ne smatramo da su to ulaganja u smislu onih ulaganja koji na nekoliko dana ili mikrosekundi, mikrosekundi se igramo sa, sa ulaganjima i da se te osobe koje se na taj način igraju nazivaju ulagatelji. Za nas ulaganja za nas ulaganja nije ono što se trenutačno događa u Europi Europa. Ulaganje nije e, niti e, činjenica da e, koristimo milijarde da bismo izgradili zračnu luku koja se neće koristiti ili ne znam kakve velike infrastrukturne projekte ili da bismo izbetonirali čitavu španjolsku obalu ili pak irski glavni grad ili da bismo zadovoljili neke tehnološke ili druge želje. Sve je to profit bez vrijednosti. Mi naime smatramo da je jedino korisno ulaganje ulaganje, ono ulaganje e, koje je financijsko, materijalno i ljudsko, a koje će, e, je, e, koje će omogućiti kao što koje će nam omogućiti da uspostavimo ljudsko dostojanstvo. Dakle, radi se o ekološkoj transformaciji naših infrastruktura, radi se o korištenju naših, naših resursa, radi se o istraživanju, radi se o obrazovanju. Eto, to, to je svrha u koju bi trebala ići ulaganja vaš e, paket e, djelomično pokriva neke od tih e, ciljeva no premještanje dvadeset jedan milijarde eura koje, je već, su već rezervirani koji su već na stolu on, taj iznos zacijelo neće biti sam, sam u mogućnosti odigrati ulogu poluge za ovih tristo milijardi također želim reći da se e, radi o novcu koji dolazi iz postojećih programa uzeti novac iz programa za istraživanje ja nisam siguran je li to e, dobro i nisam siguran da ćemo u tom e, smjeru jako dobro napredovati. Dakle, ovaj plan cilja na to da javni sektor e, pokriva prve gubitke investicija koje bi trebali biti pokriveni privatnim. E, dakle, to je socijalizacija e, gubitaka, privatizacija dobrobiti i beneficija. Podsjeća li vas to na nešto? Zeleni su uvijek željeli doprinijeti, ali tu su neke mjere koje nedostaje. Prije, svega treba zatvoriti kazina. dok god ulagač može otići u kazino i vrlo lako dobiti, e, dobiti novac uz jamstva, javna jamstva, on će uvijek vrlo rado to činiti. Dakle, uvijek e, e, možemo puno učiniti da zatvorimo tu ekonomiju kazina. Ako imamo i Europsku investicijsku banku sa tisuću milijardima eura na raspolaganjima poduzeća i ako se samo dio nalazi u stvarnoj ekonomiji, onda moram reći da će ulagatelji i dalje se odlučivati za kazino. E, I tu je još jedna rasprava, a to je e, borba protiv porezne prijevare. 21 milijarda. E, toliko bi trebale platiti nekoliko multinacionalski kada bi trebali platiti onu poreznu, poreznu stopu koju plaćaju drugi u Europi. Dakle, trebamo se boriti protiv porezne prijevare i to je ključni element vašeg paketa. Trebao bi biti trebalo bi revidirati naš porezni sustav trebali bismo subvencionirati eh, prestati subvencionirati fosilne energije deseci eh, milijardi idu u to i trebali bismo ih preokrenuti prema zelenim energijama eh, to, su subvencije koje bi, koje bi se trebale iskoristiti za energetsku tranziciju mi e, e, e, dnevno dajemo jednu milijardu eura Vladimiru Putinu i arapskim šejcima. Evo to je gospodine predsjedniče, to su naši prijedlozi koje imamo za iznijeti. gospodin riječ za EFDD. Hvala lijepo. mislio sam da, je, da, imamo problema u londonu ali ovo nije ništa prema europi vi nemate tristo milijardi da potrošite ništa slično ono što možete potrošiti je novac koji ćete izvući iz banaka kao što je eib sada rekao eurozona je u stalnoj stagnaciji to je stalna tendencija gospodine juncker vi pokušavate primijeniti nekakva rješenja ali vaš mehanizam nije zdrav u će se, dogodit se slabljenje zone u Velikoj Britaniji. Milijuni radnih osoba su izgubljeni od 2008. godine. Slična je situacija u Portugalu, Španjolskoj i drugdje možemo, čestitati njemačkoj ekonomiji oni imaju infrastrukturu e, odlično tehnološko e, istraživanje proračun za istraživanje i inovacije i jako dobre marke ali e, kamatne stope u južnoj europi nisu takve i ne možemo ništa slično očekivati tamo je nezaposlenost užasno visoka i to je doista sramotno 20 milijardi eura koji bi trebali doći do 300 milijardi neće ništa promijeniti. Vaše ambicije pljačkaju ljude najvećeg svjetskog kontinenta tojest oduzimaju im njihovu mogućnost da ostvare svoje mogućnosti. vi ste rekli da je božić došao prerano ali ovo je samo još jedna purica europske unije.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 zapravo uzima sredstva koja već postoje i na njih se lijepi nova etiketa i to na stvari koje su potpuno nepotrebne. Želimo postići učinak poluge, ali zapravo a zapravo tih 315 e, milijardi e, je novac koji, o kojima govori Juncker je, novac koji ne postoji. trebali biste se dobro držati za, svoje, za, svoju fotelju zbog nečuvenog skandala. Mislim da niste u stanju donijeti nam pravo rješenje i u tome leži pravi problem kada budete otišli. i kada budete otišli i pokušali ponovo pronaći svoju vjerodostojnost pošaljite nam nekoga tko ima više vjerodostojnosti. E, gospodine predsjedniče e, dame i gospodo zastupnici gospodine predsjedniče komisije ova inicijativa gospodina junckera dolazi u pravi tren ne možemo e, negirati da je rast u europi nezadovoljavajući predviđanja rasta su stalno zapravo u padu postoji e, veliki rizik e, da ćemo se naći u stagnaciji, e, a u inflaciji smo već jako dugo. Potreban nam je pozitivan šok kako bismo pronašli put prema, rastu. Kada je riječ o riziku stagnacije, trebali bismo učiniti nešto protiv toga. Talijansko predsjedništvo je od rasta i zapošljavanja učinilo središte svog djelovanja. Postoje tri velika stupa. Strukturalna reforma, veća integracija u Europi i prema vani i naravno ulaganja. Pokretanje ulaganja je ključno kako bi Europa ponovno krenula prema rastu. Ulaganja bi trebala poduprijeti potražnju kratkoročno i učiniti više dugoročno. E, u posljednjih godina ulaganja su bila doslovce dramatična, malena i treba preokrenuti tu tendenciju. Strukturalne reforme su također nužne na nacionalnoj razini, ali i na europskoj razini. Te reforme će poboljšati e, e, ulagačku klimu. Ne smijemo zaboraviti da su reforme pokrenute u, nekolicini zemalja imale pozitivan učinak i u okolnim zemljama. Međutim, te se reforme moraju provesti i na rezini Europske unije. Sjetimo se bankarske unije, sjetimo se nekih nedavnih rezultata sjetimo se inicijativa za razmjenu podataka vezanih za porez to su inicijative koje mijenjaju ponašanja i to su inicijative koje stvaraju mogućnosti za ulaganja vrlo često se spominje jedna dilema treba li nam više resursa ili nam treba više projekata to je lažan problem nama je potrebno i jedno i drugo ako se poveća broj unosnih projekata, povećat će se, treba, će povećati i resurse na izravan ili neizravan način, ali u svakom slučaju potrebni su resursi da bi se oni financirali. imamo jednu radnu skupinu sa EIB-om, državama članicama i komisijom i oni će dati prve rezultate, oni će dati prve financijske projekte i to je možda neki model koji bismo mogli pratiti u budućnosti. program gospodina Junckera igra ključnu ulogu u pokretanju ulaganja. On nam daje impuls za pokretanje jednog procesa koji treba osnažiti s vremenom i daje zapravo polugu drugim gospodarskim politikama vijeće i ECOFIN namjeravaju dati svoj konkretan doprinos već od sljedećeg sastanka koji će se dogoditi kroz nekoliko dana. I kao što, je, kao što su to i drugi rekli, nužno je aktivirati javne investicije, ali i privatne. Dakle, javni resursi moraju se mobilizirati kako bi se postigao učinak poluge na a privatne investicije trebale bi osnažiti preuzimanje rizika. Ali e, javne investicije također imaju izravan učinak. Osobico, e, kada je e, potražnja mala, a to je trenutačno slučaj. U tim uvjetima i u tom kontekstu poduzeća zapravo se smanjuju, smanjuju se ulaganja. Dakle, e, suočavamo se sa mogućnošću pada tržišta i zato je potrebna snažna akcija. Kako bismo osnažili privatne investicije, potrebna nam je reforma, potreban nam je program reforme pa kako bismo poboljšali klimu e, za ulagačku klimu za poduzeća. Što se mene tiče, e, ta je perspektiva povezana s idejom Uh, unije tržišta kapitala pored bankarskog sustava to bi bio značajan izvor uh, privatnih, investicija potrebni su nam dakle novi instrumenti pored onih koji već postoje i zato je uloga europske investicijske banke ključna u suradnji sa uh, nacionalnim razvojnim bankama bit će potrebno e, osnažiti njihove odnose i stvoriti globalnu mrežu koja će ne samo multiplicirati resurse e, već i stvoriti tehničke kapacitete za odabir projekata kako bismo bolje usmjerili resurse upravo tim projektima. tu su naravno i e, nužna strateška ulaganja u infrastrukturu, u obrazovanje, u energiju, u okoliš, što je naravno jako važno. No, ne smijemo zaboraviti da je pad ulaganja u Europi e, takav da udaljava Europu od tehnoloških granica. Dolazim do svog zaključka. Samo ću jednu misao iznijeti. Sve se to treba jako brzo realizirati. Očekivanja građana Europske unije sve su veća. E, kao što se povećava i rizik razočaranja. Proces koji je danas e, pokrenula komisija vrlo je važan. E, trebat će vrijeme da se on ostvari, ali u međuvremenu već je moguće početi djelovati. Moguće je početi koristiti odabrane projekte, moguće je kanalizirati postojeće resurse prema tim projektima i tako ćemo poslati signal povjerenja povjerenja u javno djelovanje i na nacionalnoj razini i na razini Europske unije. E, I tako možemo preokrenuti e, tendenciju, tendenciju koja ide prema dolje kada je riječ o privatnim investicijama. Dakle, to se vrlo često objašnjava e, slabim povjerenjem u politiku od strane e, građana Europske e, unije. Dakle, institucije Europske unije imaju ovdje značajnu ulogu. Uvjeren sam da je inicijativa predsjednika Junckera i komisije samo prvi korak, ali vrlo važan korak prema načinu na koji vodimo gospodarsku politiku i prema nečemu novom u kapacitetu Europske unije da vodi promjene vezane za u ovim područjima. Hvala lijepa. Sada dajem potpredsjedniku Katajnenu riječ. Potpredsjedniku komisije. E, gospodine predsjedniče, e, poštovani zastupnici. Želim prije svega svima zahvaliti na vašem doprinosu. Zasad se moramo usredotočiti na suradnju, blisku suradnju kako bi se ovaj plan ostvario. Danas Junkerova komisija ispunjava prvo obećanje koje smo dali kada smo odabrani. Mi dakle e, mi smo dakle iznijeli e, investicijski plan e, i promijenili smo način na koji se javni novac koristi za investicije u Europi. Kamatne stope su vrlo niske trenutačno, a istovremeno imamo zahtjev za zaštitom ulagača vjerodostojnom, ali ipak ulaganja se ne događaju. Imamo također sve to koči investicija. Javna tijela mogla bi imati veću ulogu i u potražnji i u ponudi. Dugoročno financiranje mora biti dostupno za projekte koje doprinose našim zajedničkim prioritetima. To su energija, digitalno istraživanje, razvoj i inovacija. Da bi uspjela, Europa mora biti ujedinjena i mora biti inovativna. Poštovani zastupnici, e, možemo e, ovako veliki program e, iznijeti samo ako nam ova kuća dade svoj doprinos i svoju podršku. Bez toga to je nemoguće. Ovako visoka ambicija je moguća samo uz vas i moramo poslati poruku glasačima da su, i građanima da, su, da, da smo čuli, da se njihov glas čuo. Danas smo govorili o financijskim kapacitetima. Kao što sam rekao na svom saslušanju, ne želim samo iznositi brojke e, na papir ili novac na stol. Mi zato predlažemo veliku reformu ulaganja na europskoj razini. Želimo osigurati da se prava ulaganja ostvaruju u, stvarnoj, u realnoj ekonomiji i da stvaramo prave nove mogućnosti u Europi. Plan ulaganja je neka vrsta trokuta, ima tri dijela. Prvo, osigurat ćemo da svaki euro koji je investiran u ovom planu bude maksimiziran kroz svoj učinak u realnoj ekonomiji. Da bismo to postigli, pokrenut ćemo strateška ulaganja zajedno sa Europskom investicijskom bankom. taj će fond biti E, biti e, poduprt e, zajedno sa proračunom Europske unije ukupno 21 i EIB 21, 21 milijarda eura. 60 milijardi eura će biti dobrobit za stvarnu, za realnu ekonomiju. Usmjerit će se prema ulaganjima sa većim rizikom. Također, će se koristiti za investiranje dugoroških strateških ulaganja i za dodatne financiranja malih i srednjih poduzeća e, fond koji podupire solidna valuta donijet će više novca i za privatne investitore koji će niži rizik privući. E, također što se tiče tog efekta multiplikatora, oslobodit ćemo privatne e, investicije u e, stvarnoj ekonomiji. Dakle, radi se o robustnoj pretpostavci koja se temelji na ekspertizi i iskustvu Europske investicijske banke i Europske unije. Dakle, ne radi se o kompleksnom investicijskom instrumentu, već se radi o tome da se ulaganja moraju ostvariti. Oni koji kažu da ovo nije stvaran novac, ja im kažem da je to besmislica. Ovo je vrlo stvaran novac i kapacitet, kreditiranja prelazi 60 milijardi. Sve će to ići u stvarne projekte koji stvaraju stvarna radna mjesta to nije nikakvo skupo dijeljenje novca koje će ugroziti naš javni financijski sektor i koji neće imati održivi učinak. Danas smo se ovdje našli kako bismo mi vama donijeli svoj dio. Sljedeći korak je na državama članicama koje trebaju osigurati dodatni kapital i ja pozivam države članice da to učine. Osim toga, Gledamo prema državama članicama pozivamo države članice da bolje koriste strukturalne e, fondove i e, da se u tom smislu e, trenutačno 92% strukturalnih fondova dolazi iz, iz grant schema. moramo bolje koristiti to financiranje kako bismo išli dalje i kako bismo imali pravi učinak na ekonomiju Poštovani zastupnici, gospodine predsjedniče, u srcu ovog paketa je politički odabir. Ili ćemo nastaviti raditi kao do sada sa tradicionalnim e, kreditima e, i to je to, ili ćemo koristiti naš proračun na što učinkovitiji način e, kako bismo stvorili veći kreditni kapacitet. To je odabir koji smo mi učinili. To je novi pristup na europskoj razini. Želimo promijeniti način na koji se koristi javni novac. E, drugi stup Želimo osigurati da ovaj novac doista dođe do realne ekonomije. Zajedno sa Europskom investicijskom bankom e, stvaramo e, transparentnu e, neku vrstu cijevi investicija. Želimo poduprijeti dobre projekte u Europskoj uniji. Želimo pružiti tehničku pomoć tim projektima i to moraju biti održivi projekti. To ulagači nas traže. Novac postoji vani ali ulagačima su potrebni dobro strukturirani i kvalitetni projekti, ali isto tako pristup transparentnim informacijama. Radna skupina o kojoj je bilo riječi trenutačno razmatra tisuću projekata želimo zadržati europsku oznaku i dati europsku oznaku onima koji su najodrživi potrebna su nam zdrava ulaganja za budućnost zato predlažemo ovu kombinaciju ovu kombinaciju za ulaganja s većim rizikom. Sve će nam to omogućiti da krenemo brže naprijed i da dugoročno zadržimo održiva ulaganja. Treće, trebamo ukloniti barijere investicijama u privatnom sektoru. Potrebna nam je bolja regulacija, bolji propisi. Trebamo raditi sa državama članicama kako bismo obnovili Europu i kako bismo imali okoliš koji je bolji za ulaganja, odnosno kako bismo imali bolju konkurentnost i stvorili radna mjesta. Želimo jedinstveno tržište u području, dakle digitalno jedinstveno tržište, zatim energetsko tržište, tržište zajedničko koje se odnosi na usluge i tako dalje. I zato je potrebno ukloniti neke prepreke. Mnoge kompanije kompanije stvaraju digitalne proizvode. Oni imaju jedinstveno tržište u Sjedinjenim američkim državama, ali ovdje nemaju. E, mnogi ljudi žele ulagati u energetski e, sektor, ali bez energetske unije oni to ne mogu učiniti. Dakle, ne mogu to učiniti tako lako kao kada je riječ o prehrambenom sektoru. Također podupirem svoje povjerenike e, u ostvarivanju jedinstvenog tržišta e, u području e, u u području prometa, energije i u jedinstveno digitalno tržište. Potreban nam je financijski sektor koji bolje ide u prilog našim poduzećima, posebice manjim i srednjim poduzećima. Što se mene tiče, E, e, dimenzija jedinstvenog tržišta i taj treći dio trokuta je najvažniji dio našeg rada. To je onaj dio našeg rada koji će trajno promijeniti Europu. Naravno, to se sve neće dogoditi preko noće, ali možemo zajedno, ako smo odlučni, donijeti promjenu. To je, naš, to je naša odgovornost sve te investicije koje se nalaze u tom trokutu potrebne su da bi se ulaganje doista dogodilo u Europi. Svaka točka podupire drugu. Novac koji je trenutačno predviđen u ovom fondu nije dovoljan. Mi ne želimo i ne trebamo povećavati teret na porezne obveznike. Dakle, nama nije potreban, nisu nam potrebni e, e, veliki iznosi novca u banki. Mi ćemo relativno malo javnog novca koristiti da bismo oslobodili ta oslobađanja, ulaganja. Dakle, potreban nam je određen iznos kako bi, motor počeo, kako bi se motor počeo kretati, a kasnije će stvari ići svojim tokom. Što se tiče da bi, ovaj investicijski plan uspio, države članice moraju donijeti hrabre odluke, a Europska investicijska banka mora odigrati svoju ulogu. Sam po sebi plan nije nikakva magič, magični štapić koji će izmijeniti europsku ekonomiju, ali je svejedno važan. Ako provedemo sva tri elementa našeg plana, onda će se okoliš europskog ulaganja zauvijek promijeniti na bolje. Zato bacimo se svi zajedno na posao kako bi se ulaganja ponovno pokrenula u Europskoj uniji. Hvala gospodin Katajnen. Ovime zaključujemo raspravu.